U redu, sada imamo i socijalista, i zelene, i Renew, i GUE ovdje kao predstavnike. Mislim da je to dosta dobar početak. Ovo je zadnji put da ja predsjedam e, ovim odborom. Oni koji će ostati do samog kraja sastanka, nadam se da će mi se pridružiti i popiti e, sa mnom koju čašicu ovdje odmah ispred orane. Tako možemo bilježiti moj odlazak. Prva točka na dnevnom redu je točka broj 15. Sprečavanje smrti delfina i ostalih kitova zbog slučajnog ulova. Dobili ste i jedan dokument koji vam je poslalo tajništvo. Gospođa Roller iz komisije. Mislim da će nam se obratiti. Gospođa Roller, samo da pitam e, u ovom izvješću ima nekoliko detalja i mislim da bismo na trenutku možda mogli reći koje su činjenice i je li ovo što tu stoji točno. Naime, u izvješću e, se kaže da smo zabrinuti zbog toga što je više od 1200 e, običnih e, dupina završilo kao ginule jedinke na obali u Francuskoj i ustvrdili smo da je do toga došlo zbog komercijalnog ribolova. Isto tako, za svakog dupina koji završi na obali, e, procjenjuje se da se nekih 9 ili 10 dupina e, ubije i da onda završe na morskom dnu, što znači da su prave brojke mnogo veće od toga. U izvješću isto tako kao što vidim stoji da e, različiti stručnjaci s TESF, ICES i drugi da su opetovano nekada da su zabrinuti zbog toga, a u drugi cijelom društva su tražili hitne mjere uključujući i toga da se obustavi ribolovna aktivnost na nekoliko mjeseci u godini kada najčešće dolazi do ovakvih e, uginuća ovih jedinki, da se dakle prestane sa ribolovom na određeno vrijeme. I naravno, zabrinuti smo i zbog toga što države članice ne primjenjuju dobro e, direktivu o staništima, što ne provode pravila nadzor znamo i da imamo obvezu iskrcavanja koja se ne provodi, a ona se isto tako ne odnosi na dupine i nezakonito je za ribara da iskrca E, čak i jednog jedinog inovnog dupina. Možda bi se nam mogli reći ili je to točno, jer naravno da onda su tu ti izračuni statistike ono, sigurno drugačije. I na kraju to govori da je komisija odgodila e, odluku da se uvedu hitne mjere jer traže znanstvene dokaze od ICES-a što, ćemo dobiti, što će dobiti tek ovo proljeće. A udruge civilnog društva kažu da to zanemaraju činjenicu da već imamo dovoljno znanstvenog dokaza na raspolaganju i vjerujem da je s vama isto tako i kolega iz e, glavne uprave za okoliš, e, gospođa Samareli. Da, izvrsno, jer e, bitno je da svi govore isto kada se radi o komisiji. To sam već danas jutro spomenuo i možda evo gospođo Roller da počnemo prvo sa utvrđivanjem činjenica. Hvala vam gospodine Devise. Možda da krenem s nekoliko točaka vezanima uz ovu našu razmjenu gledišta. Danas možda da se vratimo malo u prošlost. I samo da na početku kažem da je komisija tekako svjesna ovoga i da je isto tako jako zabrinuta e, zbog ovog fenomena slučajnog ulova delfina e, i onoga što se događa u Biskarskom zaljevu i na Baltičkom moru kada se radi isto tako i o pliskavici. To je nešto što se u proteklih nekoliko godina pogoršalo i mislim da se tu ne radi samo o e, tome da dolazi do e, uginuća e, zbog ribolova, na to ću se osvrnuti još za nekoliko trenutaka kao što stoji u izvješću Dicesa. Možda bismo se trebali kao prvo vratiti u prošlost i reći da je Uredba o ovim vrstama uvedena 2006. E, godine i sa obvezom da se nadzire e, usputni ulov e, uz pomoć iskuč, iskučnih na većim plovilima, a pogotovo na onim područjima gdje smatralo da je usputni ulov najvažniji. Drugi propis kojeg smo uveli je to da su potrebni akustični uređaj za ozvraćanje ili e, kako nego sam zovemo pingers, e, s kojim se rijednike mogu odvratiti od tih e, plovila. No, ta uredba nije u potpunosti postigla svoju, tu svrhu. Države članice su vidjeli da je teško provoditi te propise, a ribari su, su vidjeli da se ipak događa usputni ulov. I sada je isto tako i otežano prikupljanje podataka Zatim imamo promjene u migracijama, što znači da smo imali izvornu e, e, izvorne sezonske rute koje trenutno e, izgledaju drugačije. Usputni ulov stoji u izjavi komisije iz 2010. godine. I u tom trenutku je komisija uvažila da ako želimo imati učinkovitije mjere s kojim ćemo se osvrnuti na smrtnost do kojeg dolazi od usputnog ulova za ove vrste, da treba više napraviti pomoću tehničkih mjera i zbog toga smo 2016. godine eh, iznijeli kao komisija prijedlog da se eh, izmijene tehničke mjere. U tom prijedlogu je komisija uvela obavezno korištenje akustičnih uređaja za odvraćanje za sve vrste kitova i slične vrste u svim morima, kako bi se dakle koristili ti uređaji na svim morima. No, nažalost, ili na sreću, ovisno tome kako na to gledate, to nije uključeno u završni e, tekst e, u o tehničkim mjerima, što znači da sada imamo situaciju gdje imamo neka mora, gdje se moraju obavezno koristiti uređaji za odvraćanje, a za druga mora to ne važi. Unatoč tome ne bismo trebali učajavati, zato što imamo sada okvir s kojim možemo proširiti te mjere na sve vrste mora. Uredba o tehničkim mjerima predviđa najme da će komisija do kraja ove godine izdati izvješće na temelju znanstvenog savjetovanja gdje ćemo identificirati sva ona područja gdje je potrebno nešto ispraviti, posebice e, sa ciljem e, sačuvanja osjetljivih e, vrsta. To je u skladu i e, sa e, direktivom o pticama i staništima. I tu ćemo tražiti od regionalnih skupina da nam kažu gdje su te mjere najviše potrebne kako bi onda to pokrenuli i u roku od 18 mjeseci tražimo od regionalnih skupina da nam izrade akcijske planove gdje će nam reći onda gdje ćemo morati uvesti korektivne mjere. To je dosta važno jer na temelju tih e, akcijskih planova oni mogu onda iznijeti zajedničke preporuke. To je dakle okvir koji se tiče tehničkih mjera. E, kada se radi posebice o onim e, žalbama koje smo zaprimili, moramo reći da smo s jedne strane pisali državama članicama i onim regionalnim skupinama kojih se to tiče, te smo ih upitali gdje se nalaze kada se radi o obveznom korištenju akustičkih uređaja za odvraćanje, a pisali smo i regionalnim skupinama za ona mora kojih se tu najviše tiče, gdje je najviša smrtnost ovih jedinki, kako bi ih zamolili da hitno djeluju putem zajedničkih preporuka. Što znači da trenutno radimo sa regionalnim skupinama i sa državama članicama dakle, na taj način, a također smo tražili i e, ICES da nam da ažurirano savjetovanje o ovoj temi. I tu opet očekujemo da ćemo dobiti e, savjetovanje krajem e, proljeća ove godine. Samo da se osvrnem na jedno specifično pitanje u vašem uvodu. Vi se naime e, pitali zašto nije moguće uvesti hitne mjere u ovom trenutku. Hitne mjere, kao što smo to imali prilike vidjeti, e, sa sa bakalarom e, na Istočnom moru. E, hitne mjere e, su važeće samo za šest mjeseci i onda ih se može produljiti još za šest mjeseci, što znači da ne mogu zamijeniti mjere za upravljanje. A ova situacija sa smrtnošću dupina i oslih vrsti zahtijeva dugoročne mjere upravljanja kako bi te mjere mogle biti učinkovite. Svaka hitna mjera treba se isto tako temeljiti na najboljem mogućem znanstvenom eh, temelju, što znači smo zbog toga opet tražili od ICES-a da istraži nove podatke koje zaprimamo, te nove informacije koje smo dobili, te očekujemo da ćemo još nekoliko mjeseci procijeniti zatim eh, te savjete. Tu ću sada prijeti riječ kolegici iz eh, Glavne uprave za okoliš jer se to odvija paralelno sa e, provedbom e, direktive o pticama i staništima i moja kolegica iz e, glavne uprave za okoliš, Marilisa bi možda mogla reći nekoliko riječi o tome. Hvala vam. Hvala, dobar dan svima. Ja bih htjela nadopuniti ovo što je rečeno. Kao prvo želim zahvaliti ovom odboru zbog toga što ste organizirali na gledišta o ovoj e, aktualnoj temi, jer usputni ulov delfina i ostalih kitova se smatra trenutno e, najvažnijom prijetnjom e, sačuvanja ovih vrsta globalno gledano. U Europskoj uniji su sve ove vrste zaštićene sa direktivom o staništima i ta zaštita bi trebala zajamčiti dugoročno sačuvanje i e, dugoročno blagostanje ovih vrsti što se tiče e, i kitova i e, pliskavica. Što znači države članice moraju uspostaviti strogi sustav zaštite ovih vrsti sa zabranom toga da se na bilo koji način namjerno love i ubijaju te jedinke. A ta riječ namjerno je Europski sud pravde e, protumačio na vrlo e, širok način, dakle prema sudskoj praksi to pokriva ne samo namjerno ubijanje ovih vrsti, već isto tako se to primjenjuje i kod slučaja gdje nije bilo namjene da dođe do ubijanja, ali da su ljudi imali e, saznanje o tome do čega će dovesti njihovo djelovanje. Prema toj direktivi odlužba članica se također traže da uspostavi sustav kako bi se nadziralo e, slučajeve e, slučajnog ubijanja i da poduzmu odgovarajuće mjere kako usputni ulov ne djeluje značajno na ove vrste. Postoje slične slična pravila i što se tiče direktive o pticama, a slične mjere postoje i u okviru zakonodavstva o ribarstvu općenito. No, unatoč tim obvezama u EU još uvijek ne znamo koje su e, precizno razine usputnog ulova ovih vrsti. Što znači da je e, ta obveza iz direktive o staništima ptica nešto što se ne poštuje. Isto tako uzevši u obzir da je usputni ulov jako velika prijetnja, prije svega zaštićenim vrstama, treba uspostaviti mjere s kojima će se što hitnije reagirati na tu prijetnju. Ako imamo dokaze da je stopa uspornog ulova takva da može ugroziti status sačuvanja zaštićenih vrsti, onda treba odmah poduzeti učinkovite mjere. Manjak preciznih podataka ne može biti izgovor da se ne donesu takve primjerene mjere. Osim toga, e, snažni sustavi kontrole e, treba uspostaviti kako bi se prikupljali odgovarajući, podaci i kako bi se e, dobila informacija o tome koje su još možda dodatne mjere potrebne. Mi prikupljamo e, podatke kako bismo procijenili koliko su države članice u sukladnosti sa direktivom o staništima i jako smo zabrinuti posebice zbog nekih vrsti, primjerice obalna pliskavica na području Baltičkog mora, jedna takva vrsta. Države članice moraju surađivati u programima nadzora uspodnog ulova te moraju e, uspostaviti adekvatne mjere ublažavanja situacije, e, bilo da se radi o njihovim vlastitim ribolovnim flotama ili da traže da komisija iste takve mjere usvoji u okviru e, pravila zajedničke ribolovne politike. Paralelno sa djelovanjem na razine država članica, Europska unija ima također pravo donijeti mjere da zaštiti neke ugrožene vrste, što uključuje isto tako i e, da poduzme pravne mjere ako je to potrebno. Glavna uprava Mare koja je zadužena za zajedničku e, ribolovnu politiku e, jako surađuju sa drugima pod jedinstvenim vodstvom povjerenika Sinkevičiusa. Imamo i novu strategiju koju ćemo uskoro najaviti i koja će biti naš odgovor na ovu globalnu krizu sa bioraznolikošću. Zaštita mora i oceana će biti visok prioritet u toj strategiji. Vijeće je nedavno usvojilo zaključke o oceanima i morima sa potrebom da se poduzmu e, hitne mjere protiv različitih prijetnji, uključujući i prijetnja vezanih uz bioraznolikost, a parlament je rekao da snažno podržava zeleni plan u nedavnoj rezoluciji. U tom novom političkom e, kontekstu svakako ćemo pažnju posvetiti i usputnom ulovu zaštićenih vrsti te računamo na podršku ovog odbora kada se radi o e, našem odnosu prema državama članicama i ribolovnom sektoru. Hvala vam. Hvala vam komisiju. E, drago nam je što se ozbiljno s time bavite i što kažete da se zakon trenutno krši, ali niste odgovorili na moje izvorno pitanje koje se tiče brojki. Čuli smo tvrdnje da je 1200 dupina završila na francuskoj obali, a da je potencijalno 10 puta više e, jedinki ubijeno u praksi. Je li ta brojka ispravna? Mislim, znam da nemamo preciznih brojki, Honestly, chair, I don't know. Iskreno rečeno, gospodine predsjedniče, ne znamo. Imali smo različita izvješća sa različitim brojkama. Izvješća u drugacima društva su jedna stvar, a ono što nam govori ICES temelji se na kampanji iz 2018. godine koja je trajala 2017. i 2018. godinu, što znači da je vrlo teško dobiti preciznu procjenu situacije i to je jedan od razloga zbog kojeg smo tražili ICES da nam da e, ažuriranu e, procjenu što očekujemo da ćemo zaprimiti u idućih nekoliko mjeseci, naime ovo proljeće. Uh, oh, u redu, hvala vam zastupnici, a usput uh, tu su uh, neke televizijske kamere, nam se da nitko nema ništa protiv. Ja kao britanski zastupnik nemam svakako ništa protiv, nama je potrebna sva medijska pažnja moguća, jer Harry i Meghan su oduzeli svu pažnju od svih drugih. Izvolite. Thanks to the answer that was Gospodine Korbine, da, moje pitanje tiče se onoga što je rečeno o hitnim mjerama, zašto ih se ne može koristiti. Pa djelomično zato što one mogu biti na snazi samo tijekom šest mjeseci i djelomično se tako i zato što bi takvih mjera, do takvih mjera trebalo doći kada imamo neku hitnu situaciju za koju nismo od prije već znali. A moje pitanje s tim u vezi je sljedeće. Zar ne možete sada tu činjenicu da odjednom imate nove brojke koje najzad ukazuju na to da je situacija mnogo gora nego što je bila nekoć. Ne biste li to mogli uzeti kao argument da se poduzmu hitne mjere, iako bi onda te mjere trajale samo šest mjeseci, ali to bi onda bilo razdoblje od šest mjeseci unutar kojeg biste se mogli pripremiti za usvajanje tajnih mjera koje su potrebne. We Zaprimit ćemo nekoliko pitanja prije nego što pređemo na odgovore, gospodin hvala vam, gospodine predsjedniče, govorit na portugalskom, pa vas molim da stavite slušalice. Doista je vrlo zabrinjavajuće to što komisija nema precizne podatke, a ti precizni podaci su potrebni kako bi se donijele odluke koje će se temeljiti na znanstvenim dokazima. Imamo različite organizacije koje ukazuju na jako visoku brojku jedinki koje e, su žrtve usputnog ulova, posebice u Biskarskom zaljevu. Imamo tamo na tisuće dupina koji su uginuli zbog usputnog ulova prema izvješću ove e, udruge za zaštitu životinja. A ICES je u prošlosti tvrdio da će nešto izniti, da će nešto predložiti a sada imamo situaciju gdje si postavljamo pitanje zašto nije moguće donijeti hitne mjere sve dok čekamo na e, tu mogućnost da donesemo strukturne mjere. To mora biti moguće, to je nešto što se nadopunjava i zbog toga nisam razumjela, razumio zašto to ne možete provesti. Zašto ne možete poduzeti te hitne mjere za e, Biskajski zaljev. jer kao što sam već rekla, to su doista važna pitanja, te me zanima imate li još i nekih drugih podataka koji ukazuju na to da i u drugim regijama dolazi do ovakvih slučajeva mm, usputnog ulova. Primjerice u Portugalu imamo jedan podatak, a to je dakle da e, je svakako 90% plovila kraće od 9 metara, što znači da nije moguće e, često koristiti specijaliste koji e, su tamo za nadzor situacije. To se radi sa um, videokamerama i dakle nemamo dovoljno podataka primjerice za, za Portugal, a možda biste nam vi mogli reći nešto više o o tome, znate li postoje li podaci koji ukazuju na to da i tamo dolazi do ovakve vrste usputnog ulova i ako da, ako se to događa i negdje drugdje, onda me zanima što komisija misli poduzeti. Osim ovoga što već imamo, što se može napraviti e, na većim plovilima koje već e, mogu koristiti ove akustične uređaje za odvraćanje, možda bi mogli koristiti još i nešto dodatno. Možemo li se sad obratiti komisiji da nam odgovori na ova prva dva postavljena pitanja? Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala pitanjima i komentarima, na pitanjima i komentarima. Trenutno je ovo svakako teška situacija jer ne znamo točno što se događa. Povećanje smrtnosti od slučajnog ulova, to je nešto sam već objasnila malo prije, imali smo i nekoliko E, bilateralnih razgovora sa zastupnicima iz Europskog parlamenta u određenim trenucima je povezano sa tim velikim problemom, a to je i važno zastupnik spomenuo. Naime, ne prioritiziraju sve države članice prikupljanje podataka o smrtnosti ovih vrsta zbog učenog ulova. To je nešto o čemu redovito raspravljamo sa državama članicama u smislu da one imaju obvezu prikupljati podatke o tome i isto tako kako bismo se pobrinuli da oni imaju posvećene planove za uzimanje uzoraka ili posvećene akcijske planove kako bi se na najbolji način prikupljali podaci. Imali smo jako dugi sastanak sa ICES-om prije nekoliko mjeseci kada smo e, raspravljali o njihovom savjetovanju jer smo krajem za od njih dobili savjetovanje koje za nas nije bilo dovoljno uvjerljivo i nije nam dopuštalo da usvojimo hitne mjere. Ja sam već prije kada sam govorila rekla zašto je tome bilo tako. I u toj situaciji smo mi ovisni o savjetovanju kojeg dobijemo od ICES-a jer je to temelj za donošenje odluka mi smo pažljivo razmotrili to savjetovanje i ono nije bilo dovoljno. Zbog toga smo ponovno prije nekoliko mjeseci krenuli raditi sa državama članicama. Imali smo e, sastanak sa nacionalnim korespondentima koji su zaduženi za prikupljanje podataka. Razgovarali smo sa državama članicama o tome da postoji potreba da se poboljša prikupljanje podataka. Znamo da mnoge države članice provode e, pilot studije e, kako bi utvrdile koji su podaci potrebni koje treba prikupljati da, vidi, da se vidi kakav je učinak na nekomercijalne vrste od ribolova. Stoga znamo da neke države članice sada tu rade više, ali e, očito je da to nije dovoljno. Nadamo se tome da će kombinacija novog savjetovanja od ICES-a i izvješća kojeg ćemo zaprimiti krajem ove godine o provedbi tehničkih mjera gdje ćemo e, reći kakve su korektivne mjere potrebne i kako smo kontakt imali sa regionalnim skupinama e, da oni pod zajedničkim savjetovanjima onda mogu raditi još i više od trenutnog da će to poboljšati situaciju e, i nam se u tom smislu uspjela odgovoriti na vaša pitanja. Evo, nadam se da su članovi dobili odgovor. A sada? Govorite o tome da države članice ne obavljaju svoj posao, da ne rade ono što trebaju u skladu sa zakonodavstvom. Tko? Da li možemo mi znati o kome se radi? Evo, imamo jako puno pitanja. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, svake godine desetine tisuća Pliskavica, e, dupina i drugih vrsta umiru u mrežama ribara. A te životinje umiru e, nakon što su bile uhvaćene, ponekad nakon nekoliko minuta, a ponekad i e, nakon nekoliko sati, puno kasnije. Imamo u tom smislu i primjer kita na sjeveru Atlantika. Na sjeveru Atlantika Kitovi se nekad e, hvataju u mreže i ponekad e, plivaju i tijekom šest mjeseci tako e, ranjene prije nego što umru i uginu. E, što se radi na ovom e, području. Nemamo na malim e, brodovima nikakvih ni promatrača niti kamera i postavljamo si pitanje zapravo kako uopće taj usputni ulov e, utječe na postojanje same vrste. Mislim da e, e, Europska unija ne smije sad čekati da se uopće opstanak svake individualne vrste dovede u pitanje. Zašto ne bismo imali promatrače na svim brodovima i malim i velikim? također nemamo ni dovoljno selektivni ribolov kako to da u Nizozemskoj e, rekreativni ribolov sa usputnim ulovom je još uvijek dopušten. Ja smatram da bismo to e, trebali spriječiti. Neke udruge su pred Europskom komisijom uložile žalbu ovo ljeto vezano uz 15 zemalja gdje imamo problem usputnog olova, e, ulova. Govori se i o Baltičkom moru i o Biskajskom zaljevu. Nadam se da će Europska unija vrlo ozbiljno uzeti u obzir te žalbe. Moramo djelovati, ne možemo čekati, budući da u veljači, u ožujku najviše imamo tog usputnog ulova. Mjere se mora moraju usvojiti prije toga. Ne možemo sad čekati skršenih ruku da te e, vrste izumru. Hvala. Gospođa Keller, izvolite. Hvala. Hvala uistinu komisiji na mjerama koje predlažete. Da, u svakom slučaju moramo prilagoditi naše djelovanje, a usputni ulov je jedan dio šireg problema. Postoje i drugi problemi kojima se moramo pozabaviti. Mislim na ono što se dogodilo u kolovozu prošle godine kad smo imali isto tako i vojne vježbe u Baltičkom moru. 39 mhm. bombi je eksplodiralo. I nakon toga smo imali zbilja uništenje mnogih jedinki te bombe su, eksplodirale u područjima Natura 2000. to je nešto što zbilja nije u skladu sa duhom tih uredbi. Jer te vrste u svakom slučaju na takvim područjima moraju naći sigurno stanište. Takvu praksu moramo zaustaviti. E, ne znam da li je da komisija bila u kontaktu sa državama članicama i trebamo li se bojati da će se to ponoviti ili ne. A sada kad govorimo o bušenju u Mediteranu i tako dalje. Tamo su e, neki od e, zadnjih e, kitova, određene vrste kitova aktivni i tu imamo zbilja dovođenje u pitanje opstanak te vrste. Države članice trebaju jasno pokazati da u okviru područja Nature 2000, te, e, da ta zaštita tamo nije samo na papiru, nego da se ona i efektivno provodi u praksi. Hvala, gospođa Šibal, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, hvala komisiji na ovoj prezentaciji. Ja sam iznenađena, imam jedno pitanje. Željela bih e, shvatiti situaciju. Imamo znači usputni ulov koje, za koje znamo da su izazvali ribari, no isto tako imamo i kitove koje nalazimo na obalama mrtve. E, jesmo li sigurni da ti ribari nakon što su ulovili te kitove ih nisu ponovno stavili u more? Ja, kad sam bila navigatorica, Deset puta u toku svoje karijere sam imala susret sa kitovima i brod je udario u kita. Mogu reći da isto tako i putnički komercijalni brodovi redovito se sudaraju sa kitovima. E, imamo isto tako i velike probleme što se tiče ovih pomorskih e, utrka. E, gdje isto tako pomorci e, pokušavaju pronaći e, rješenje za to. E, jedna udruga je osmislila jedan sustav koji omogućava u trenutku kad je brod identificirao kita, onda tu e, poziciju uvede u sustav, u program i sve druge brodove obavještava o samoj poziciji tog kita ili neke srodne vrste. Mogu reći da e, ovaj prolaz između Korzike i kontinenta, tamo imamo jako puno sudaranja sa kitovima i srodnim vrstama. Koliko znam, Talijani imaju e, puno veći promet u tom području i e, u tom smislu ne razumijem. Govorimo samo o usputnom ulovu koji su izazvali ribari. No što je sa studijama o e, štetama koje proizročuje pomorski promet? Mislim da, e, na primjer, e, komercijalna flota, ona u 70% slučajeva prolazi kroz La Manche i tu imamo jako veliku štetu koju izaziva i pomorski promet i e, isto, pomorski prijevoz, isto tako rekreativni morski prijevoz. Postoje također i studije o mrtvim kitovima i srodnim vrstama na obalama. I tu se postavlja pitanje da li je to isto tako proizvod e, usputnog ulova ribara. Ja imam u svom mobitelu jako puno e, slika dupina oko e, mojeg brota koje sam ja slikala. A mogu reći da u većini slučajeva ti dupini imaju određene ožiljke na svom tijelu. E, evo, ja si postavljam pitanje od čega ti ožiljci proizlaze. Što kažu znanstvenici? Da, znam komisiju da čekate e, znanstvene savjete e, ICES-a, no govori se o tome da 80% smrti dupina u Biskajskom zaljevu proizlazi prije svega iz e, ribolova, e, brodova i tako dalje. To nam govore nevladine udruge. A drugo, postavlja se pitanje koji je pravni okvir isto tako zahtjevi zakonodavne obveze za ribare mislim da oni e, nemaju pravo iskrcati mrtvog dupina. Jesam li u pravu ili ne? Hvala. Hvala predsjedniče. Ja ću odgovoriti na pitanja po redu. Znači prvo pitanje o kamerama na brodovima kako bi pratili situaciju. Da, u tom smislu komisija u reviziji uredbe o kontrolama upravo to i predviđa. Tu ćemo imati tu mjeru koja će nam omogućiti da isto tako rješavamo to pitanje riblje smrtnosti osjetljivih vrsta. Drugo pitanje, gospođa Šabo je to vrlo dobro sažela. Vezano uz smrtnost vrsta u različitim morima. To nije samo e, posljedica ribarstva, to može biti isto tako posljedica pomorskog e, prijevoza, ferija i tako dalje ono što e, mi znači u uredbi o kontrolama uzimamo u obzir samo djelovanje e, ribara. Ono što je izuzetno važno je da e, na primjer E, kroz znanstvene savjete moramo dokazati da najveći broj riblje smrtnosti e, osjetljih vrsta kao što su e, kitovi i pridružene vrste su posljedica ribolova i ribarskih djelatnosti. Tu nemamo te dokaze i zbog toga je to vrlo osjetljiva situacija. gos kolegica je ovdje i možda e, ona će to vjerojatno potvrditi. U listopadu Komisija za Mediteran je proizvela studiju vezano uz zaštitu kitova i srodnih vrsta u Mediteranu. E, sad imamo i prijenos kako bismo e, onda imali e, osmišljene mjere za sve e, vrste što se tiče očuvanja u sredozemlju i na kraju obveza iskrcaja. Cilj te mjere je bilo e, da jednostavno nemamo sad gubitak ribe kako bi e, ribarstvo postalo selektivnije i kako bismo onda riješili pitanje ulova ribe koja se ne želi, no isto tako i postizanje e, što selektivnijeg ribarstva i ribolova. Eh, kad govorimo o selekciji, ako ribari ulove, na primjer, dupina, ako je živ, onda ga moraju vratiti u more. Ako ne, ako je mrtav, onda ga moraju iskrcati. I to piše u eh, obvezi iskrcavanja. Kolega govori eh, da u odredbi o novim tehničkih mjerama postoji znači ta obveza e, e, da se isto tako e, odbacivanje morskih vrsta i sisavaca i e, kornjača i isto tako ptica da je to nešto što se zabranjuje a kada se one ulove onda u svakom slučaju moramo imati obvezu iskrcaja ta informacija u svakom slučaju mora zabilježiti i promatrači e, to moraju negdje zabilježiti to je dio tog našeg programa sakupljanja informacija i podataka. Mi želimo da države članice naprave puno više na području sakupljanja informacija. Nadamo se da sa kamerama na brodovima ćemo moći e, učinkovitije i provesti te mjere. Hvala. Da, <laughs> znamo da ribari ne žele e, hvatati dupine E, isto tako smo čuli da e, postoji isto tako i neke zadrške korištenje, e, u korištenje ovih uređaja za akustičko odvraćanje. A u svakom slučaju isto tako imamo situacije gdje se zapravo se pokušavaju dokazi sakriti. Imamo slike vezano uz to. Mogu reći da u ovoj situaciji nitko ne dobiva Znači komisija ne odgovara na pitanje koliko e, dupina mora umrijeti prije nego što se počnu zbilja u djelo provoditi učinkovite mjere. Znam da ne možemo e, dati odgovor koji zadovoljava sve, no u svakom slučaju kada ćemo riješiti tu jednadžbu? kada će e, učinkovito komisija djelovati kako bismo spriječili te uzaludne smrti. Uvijek se govori o sljedećoj godini, onoj godini iza, prije učinkovitih mjera. Možete li nam, molim vas, jasno odgovoriti na ovo? Da. Očekujete od mene da jasno odgovorim. Da, nismo u svakom slučaju svjesni ovog problema. To je dio i našeg zelenog plana i strategije o bioraznolikosti. Tu imamo posvećenje e, provedbi direktiva i o staništu i o pticama. Mi koristimo sve raspoložive instrumente u našim politikama, uključujući i ZRP, kako bi e, neke vrste koje su pred uništenjem budu spašene. To je prioritet našeg očuvanja. Imamo znači ribarstvo koje je uzrok, ali imamo i druge uzroke, rekreativno e, ribarstvo, zagađenje, pomorski promet i tako dalje. Jutro smo govorili o razinama zagađenja u Baltiku, na primjer sa kopnenih izvora. U strategiji o bioraznolikosti ćete u svakom slučaju pronaći ponovni angažman i obnovljeni angažman komisije kojim se želi osigurati da e, sve ove vrste u različitim pomorskim e, bazenima dobiju zaštitu koja će onda omogućiti ne samo preživljavanje nego isto tako i njihovo potpuno uključenje i održavanje e, pomorskih ekosustava. Hvala, ja bih isto htio to reći, ali ja nisam delfin. I e, sada prelazimo na točku broj 16. Protokol o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna. Govorili smo o ovome na sastanku u prosincu. Prijedlog je za amandman kojim bi se produžio mandat e, za e, ražu i morske pse. Ovo izvješće kluba ID, gospođa Konte, izvjestiteljica. Ehm, neki su već odgovorili na neka pitanja, izvjestiteljica već dala odgovore, ali gospođa Konte ima sada riječ, izvolite. Hvala na ovoj prilici da razgovaramo zato što na sastanku odbora nismo imali tu mogućnost, nije bilo dovoljno vremena na raspolaganju. Dok sam radila na ovom izvješću, e, stvorila su se još neka pitanja vezano uz ono što je traženo na odboru na sastanku odboru. Zato sam Europskoj komisiji e, poslala pitanje kako bi mi odgovorila neka dodatna pojašnjenja. Na primjer, kako postići konsenzus i održati neke sastanke iza zatvorenih vrata. Tu smo došli i do problema transparentnosti ako se ne odredi točna priroda ovakvih privatnih sastanaka. Još sam pitala što znači ekosustavni pristup u upravljanju ribolovom i što to znači u obliku posljedica. I posljednje, e, pitala sam nešto o rokovima za podnošenje prigovora, zato što budući da moramo imati većinu članova kako bismo podnijeli prigovor, postoji rizik da prekršimo proces e, demokratskog postupka. E, tražim od komisije da mi odgovori na vrlo jasan način na ovom mjestu vezano uz ta pitanja koja sam postavila, a najkritičnija točka vezana je uz transparentnost. Hvala. Hvala. Prvo ćemo čuti odgovor komisije. Rada se o produženju mandata i gospođa Konte je govorila također o tome da odustanemo od zahtjeva konsenzusa koji blokira napredak u ovom području. Izvolite. Hvala predsjedniče. Nije baš potpuno tako. Sad ću objasniti što mislim. Imali smo neke ključne događaje poslije nekoliko godina koje su potaknule ikad od srpnja 2013. godine. Tada je počeo raditi na izmjeni protokola. Prvo je bilo područje primjene konvencije, a drugi događaj bio je vezan uz e, ražu i e, morske pse. To ste spomenuli. E, a osim toga smo imali i bolju suradnju sa, i surađivanju sa e, Kinom i Taipeem. E, oni su jedni od najvećih igrača na tom području i kako bi oni bili uključeni u tu organizaciju. Dva e, ključna faktora mogu i spomenuti, ali neću sada ulaziti u detalje o tome. što se tiče transparentnosti, U odnosu na mnoge međunarodne organizacije, ova organizacija je vrlo transparentna. Ništa se ne mijenja što se tiče sposobnosti zainteresiranih strana, da surađuju u sklopu ikata. Nevladine organizacije. Postavljeno je pitanje o tome mogu li oni biti promatrači i vjerojatno ste vi i sami vidjeli kad ste bili tamo gost. Europska delegacija je bila sastavljena od 200 predstavnika. Ima, bili ste jako malo predstavnika komisije, bilo je mnogo predstavnika ove industrije, manjih i većih subjekata. Dakle, tu je bila potpuna transparentnost i nije bilo nikakvih restrikcija oko toga tko može sudjelovati. Delegacija Europske unije bila je mješovita i oni koji su htjeli e, sudjelovati, e, trebali su se upisati kao promatrači, to su učinjene vladine organizacije. Dakle, e, nije tu bilo nikakvih pokušaja da se smanji transparentnost. Što se tiče jednoglasnosti, ova organizacija je uvijek imala mogućnost glasovanja iz vrlo praktičnog i dobrog razloga. Dakle, ako odlučite glasovati za neku mjeru, ako vi e, se osjetite pogođenim, onda možete potaknuti e, prigovor. Iz tog razloga organizacija se temelji na konsenzusu, zato što na kraju kroz glasovanje vi ne možete natjerati E, državu koja ne želi primijeniti određenu mjeru da je na kraju primijeni. E, to su dva odgovora na ključna pitanja koja su postavljena. Ako budete imali još pitanja, slobodno ih postavite. Gospođo Kavle. Ispravite me, kaže predsjedatelj, ako sam krivo izgovorio. Hvala. Htjela bih samo reći da u ime SID-a kao izvjestiteljica u Sjeni želim zahvaliti gospođi Konte na odrađenom poslu. Vi ćete odrađivati još toga. Ja želim e, s vama svakako raditi. E, ovdje se radi samo o formalnom e, formalnoj suglasnosti moramo biti sigurni da je sve potpuno u skladu s europskim pravilima i propisima. Ako sam dobro shvatila, i oprostite ako ću sada možda reći nešto čudno, ali mislim da ova a posteriori prisutnost Europskog parlamenta u ovom procesu izgleda mi možda kao ne baš najbolji pristup. Bilo bi puno bolje kad bismo čitavi postupak mogli pratiti od samog početka i bila bi dodana vrijednost u tome kad bismo mogli unositi naše komentare i primjedbe umjesto da samo dođemo na ovaj sastanak i damo svoj pristanak na nešto što je već dogovoreno i obrađeno drugdje. To je moje mišljenje. Možda nisam u pravu, i možda to nije pravo mjesto za to, ipak ja to želim reći. Želim e, s vama, gospođo izvjestiteljice, surađivati kako bismo došli do najboljeg mogućeg rezultata. Hvala. Kolegice, vi ste u vašem komentaru rekli nešto što me potaklo na razmišljanje. To je možda zato što je ova moja posljednja sjednica kao predsjedatelj. U mnogim morima mi nemamo ovakve odredbe. Ovdje imamo ikad koji e, određuje što će se raditi na Atlantiku. E, vi ste upravo opisali nešto što se temelji na konsenzusu e, i to pokazuje da smo daleko od onog što trebamo učiniti ako želimo osigurati preživljavanje vrsta za buduće generacije. E, ako gospođa Konte nema daljnjih pitanja za komisiju, imate li gospođo? Ne, dobro. Onda izvolite, e, imate riječ za završni komentar. Hvala predsjedniče. Načelno razumijem vaše zabrinutosti ali u praksi najvažnija stvar je to što moramo gledati kako se stokovima upravlja. U većini slučajeva e, sve je u skladu sa e, preporukama CFP-a. Imamo mnoge preporuke neki su pokučavali... E, MSY dovesti u red sa maksimalnim kvotama za tropsku tunu. Ali za ovu godinu smo uspjeli u tome. To ukazuje na slabosti trenutnog sustava upravljanja. ne bismo to trebali rješavati samo za godinu dana, nego i za duži rok. E, vi ste rekli nešto što mi je potpuno jasno, ali u praksi trebamo vidjeti što se događa, čak i ako organizacija djeluje na temelju konsenzusa u većini slučajeva. E, ništa e, od toga ne znači da se u budućnosti stvari neće promijeniti. U drugoj organizaciji e, koja se također bavi tunama Govorilo se također o odstranjivanju peraja i također je bilo problema s glasovanjem i evo to je slična situacija kao u ovom slučaju. Hvala, imamo li konačnih e, primjedbi? Da, hvala. Slažem se s onime što je rekla kolegica, izvjestiteljica u Sjeni. Zahvaljujem joj na ovom izlaganju. Zahvaljujem komisiji koja nam je dala pojašnjenja. Oprostite, to je sad profesionalna deformacija. Ja sam e, pravnica pa uvijek tražim puno detalja. Ipak radim na ovom izvješću i pozivam kolege da me kontaktiraju. Ostajem na raspolaganju e, u sklopu sastavljanja ovog dokumenta. Hvala. Hvala. Nacrt preporuke će se predstaviti 19. i 22. E, drugog na sljedećem sastanku ovog odbora. 17. točka dnevnog reda je višegodišnji plan upravljanja plavoperenim tunom u istočnom Atlantiku i sredozemnom moru. Izmjena čitavog niza uredbi. To je još jedan dosje vezan uz ikat e, prenosi u e, pravo Unije E, sve one uredbe koje uspostavljaju višegodišnji plan upravljanja. Imamo predviđeno sezonu 2019. godinu to obuhvaća i takozvanu AFU uredbu. Nemam pojma što to znači, kaže predsjedatelj, ali dobro zvuči. E, Klub zastupnika SID-a sada ima riječ. Gospodin Jasen, želite li vi predstaviti prijedlog? E, e, predstavnik komisije ima riječ. Hvala. To je potvrda da nakon razdoblja od 10 godina e, plavoperajna tuna e, je bila u velikoj opasnosti i kad je tada uspio provesti plan oporavka, odnosno predložiti ga, a sada su ciljevi postignuti i prije roka, a to je potvrđeno 2018. godine na godišnjem sastanku i imamo novi plan upravljanja, sada ne više oporavka. To je važno priznanje određenog posla. Kad mnoge strane e, stanu zajedno, onda mogu postići efikasne rezultate na terenu. Europska unija je pripremila E, ovaj prijedlog koji je onda na kraju usvojen. E, unatoč tomu što je došlo do tako dobrog oporavka, stok e, je sada u dobrom stanju u skladu sa znanstvenim savjetima. Nismo mislili da bi bilo dobro zbog iskustva u prošlosti vratiti se na staro pa smo odlučili i to je dogovoreno sa svim stranama da većina mjera koja je iskorištena za e, oporavak sada ostaje na snazi za upravljanje. Dakle 70% e, bi bio postotak. E, to se tiče prethodnog prijenosa. 70% je ono što smo pokušali zadržati. Neke odredbe E, se stvarno pozivaju na e, stara pravila. Ako vidite 2019. godinu imamo tablicu korespondencije gdje možete vidjeti usporedbu. Možete vidjeti neku odredbu koja se nalazi možda u nekom drugom stavku, ali se radi o istim mjerama. To je što se tiče kontrola i e, to je važna poruka koju trebamo danas odaslati. u mjesecima prije godišnjeg sastanka vidjeli smo da neka postojeća mjera možda nije dovoljno jaka i da bismo to trebali riješiti. To je vezano uz prodaju žive tune u postrojenjima za uzgoj i tu su elementi koji su nam omogućili dodatne kontrole, nasumične kontrole, a to je mjera koja prethodno nije postojala. Osim toga, Želim samo kratko podcrtati ključne izmjene koje ćete vidjeti u ovom tekstu, sad, bez obzira na reorganizaciju strukture. Vjerojatno ćete primijetiti da se cilj promijenio. Sad više se ne radi o planu oporavka nego o planu upravljanja. I prvi put e, imamo definiciju obalnih e, ribolovnih plovila za obalni ribolov. E, to je definicija s kojom su se složile sve strane. Nakon toga što se tiče mjera upravljanja, Imamo nove restrikcije za prijenos tune. to je kako bismo poboljšali kontrolu uzgoju tune i nove odredbe za kapacitet sa jednim malo, malim eh, povećanjem kapaciteta za potegače. Osim toga, odredbe vezane uz sposobnost da se dozvoli mali ribolov, pogotovo u najudaljenijim regijama, zato što to je zahtjev e, mnogih malih ribara koji su rekli da nisu imali dovoljno pristupa ovakvom ribolovu i da su zbog toga platili visoku cijenu zbog ovih mjera upravljanja e, u ovim razdobljima oporavka. Nakon toga došlo je do e, promjena nekih kvota koje su usklađene sa znanstvenim dokazima i treba također spomenuti jednu stvar koja će vas možda iznenaditi. Imamo sada mogućnost povećanja do 20% limita za usputni ulov Imali smo 5% e, oni koji su htjeli e, mogli su to već primjenjivati u prošlosti sve do 20%. Razlog zbog kojeg smo to uveli je to što e, mnogi mali ribari koji nisu mogli iskrcati ribu bacili bi je ponovno u more i onda e, sada ćemo imati mogućnost da se ta riba koristi za znanstvene istraživanja. Imamo razne mjere, kontrole i općenito kontrole neće postati slabije. Razdržali smo istu razinu kontrole, a to daje doprinos uspjehu starih mjera. E, zatim možemo biti malo optimističniji ali ne smijemo kontrole učiniti manje rigoroznima. Moramo ovdje u mjerama predvidjeti i radnu skupinu koja će omogućiti bolju sljedivost. U budućnosti trebamo imati što manje skandala gdje će se e, izvješćivati o ilegalnoj trgovini plavoperajne tune zato moramo imati dobre mjere kojima ćemo osigurati da će se to e, spriječiti. Hvala. E, nekoliko e, komentara. To je svakako dobra vijest. Prije deset godina u novinama se pisalo o tome da je to najvažnija vrsta ribe u svijetu koja se jako koristi u Japanu Pričalo se da je mafija uključena u ribolov, ali sada vi ste predstavili mnogo pozitivniju sliku. Jedno je dakle oporavak, ali e, kakve kontrole ste proveli i jesu li mjere kontrole bile uspješne? I mean, the, the, the type of measure... Smanjenje um, ribolovnog uh, perioda, 100% uh, uh, oporavka na brodu, um, kontrola u trenutku ulova do prijenosa ribe, provjera količine Sezona ribolova bila se temeljila na takozvani na dokumentaciji BCD. E, time se pomaže u kontroli i praćenju odakle dolaze ribari. Unutar Europske unije SEFCOM imamo zajednički program koji je razvila FK sa državama članicama u kojem pokušavamo imati resurse za kontrolu i praćenje i pokušavamo ih koristiti na način da nema preklapanja između država članica. E, načelo je to da količina ribe e, za koju je postala dozvola za ribolov smanjila se za 40% i onda sposobnost kontrole ovog e, postotka bila je puno bolja jer smo skratili sezonu, imali smo elektroničke certifikate. Kolega kaže još nešto važno, a to je imali smo striktniju kontrolu pravog kapaciteta e, brodova koji su mogli e, loviti tunu što je utjecalo i na male e, ribare. E, na taj način smo nagradili one koji su prethodno oštećeni, e, oni koji nisu uzrokovali postojeću situaciju. Evo, to je sve od mene. Znači, stokovi su sada zdravi. Znači li to da možemo jesti suši bez grižnje savjesti? Trebali biste pitati odakle dolazi taj suši, jer nažalost, kada sad je o plavoperenoj tuni, recimo ako ste u Japanu, većina plavoperene tune koja se ulovi ide zapravo na japansko tržište. To je tržište koje je jako rentabilno i kada jedete suši, onda često vam se kaže da je to E, zapravo tropska tuna, a e, onda je to zapravo tropska tuna, a ne plavoperana tuna, ali e, ako ste blizu sredozemlja, onda da, onda možete jesti tu tunu bez grižne savesti Ako ste na području Pacifika, onda tu možda je bolje da uklijevate jer tu vidimo neke probleme, dolaze do poboljšanja, ali to nije baš još sjajno, no kada se radi o Atlantiku i sredozemlju, onda mislim da da, možete jesti suši bez grižne savesti Hvala vam, gospodine Jesen, ja sam rekao na početku da je, su socijalisti dobili ovo izvješće, ali još nemamo izvjestitelja. A imamo. Gospodin Farandino, ne ja, će biti izvjestitelj za ovo pitanje, a on me je zamolio da pročitam e, kratku izjavu koju mi je dao. Ako mi dopustite, da, hvala vam. On nije mogao biti danas prisutno ovdje, ali mora biti na glasanju u odboru TRAN koji, koji se održava isto vrijeme i stoga ne može biti prisutan teme zamolio da pročitam ovu izjavu i tu stoji. Zahvaljujem Europskoj komisiji što je predstavila ovaj prijedlog. Cijenim činjenicu što prelazimo sa e, plana za ponovnu uspostavu na plan upravljanja za plavoperenu tunu. Ribari nam već dugo govore da je plavoperena tuna kod stokova u porastu, a znanstveni da se smanjuje, smanjuju stokovi, a to pokazuju znanstveni podaci. Upravljanje plavoperajnom tunom kao i upravljanje drugim vrstama uvijek treba uzimati u obzir tri stupa održivosti, dakle okolišna, socijalna i gospodarska održivost. I stoga smatram da je također važno nadzirati i cijenu tune i ako je moguće trebalo bi izbjeći e, pretjerane fluktuacije u cijeni kako bi sektor imao određenu predvidljivost. I na kraju želim naglasiti da su preporuke ikata e, rekli da je potreban plan upravljanja na području cijelog istočnog Atlantika i sredozemlja i to se sada prenosi u europsko zakonodavstvo što znači da će svakako se primjenjivati u europskim vodama. Te smatram da je potrebno da imamo e, ribolovne kontrole s kojima ćemo se pobrinuti da se e, ta pravila na dosad način primjenjuju u europskim i ne europskim vodama, u svim onim vodama koje su pod preporukom, da ne dođe dakle, do nepravednog e, natjecanja na tržištu koji će ići na štetu europskim ribarima. To je izjavamo kolege kojeg želim ispričati zbog toga što ne može biti ovdje. Da, hvala. Vjerojatno će kasnije doći. E, gospodin Jesen, a ne, gospođo Hazekamp, izvolite, vi ste se htjeli javiti. Da, hvala vam. Nije prošlo mnogo vremena. E, od kada smo morali usvojiti hitne mjere za, za, ovu vrstu i za petrani ulovi. ta vrsta je bila na rubu istabljenja. Te hitne mjere su imale pozitivne posljedice i e, zahvaljujući tome sada vidimo da se stokovi pene tune e, stabiliziraju. U Nizozemskoj smo rekli da e, obično magarac ne lupi dva put o isti kamen. Takva je naša izreka. Ali evo, čini se da u ovom slučaju da se ne možemo vratiti e, na business as usual. Dakle, trebamo peći sada s onog plana sačuvanja ka planu, plana upravljanja, što u praksi znači da se treba nastaviti sa ribolovom i e, sada je opet paloperana tuna pod velikim pritiskom. I tu imamo još mnogo nezakonitih ribolovnih aktivnosti, posebice u južnim vodama. Mislim da je ovo jako velik rizik i zbog toga sam ja dosta još kritična prema tom planu i još nisam uvjerena u to da će on biti uspješan. Želite li gospodine Jesen na ovo kratko odgovoriti? Ne, u redu u svakom slučaju ćemo imati mnogo vremena, zapravo ne mi, nego vi kolege zajedno ćete imati mnogo vremena o tome još u budućnosti raspravljati. Izvolite, zastupnice Žami. Hvala vam, gospodine predsjedniče, ako mi dopustite da se kratko javim na ovu temu, na temu Tune, jer možemo biti zadovoljni zbog toga što smo sada svjesni eh, katastrofalnih eh, stokova u našim vodama no mislim da je Europska komisija, da su Europska unija zapravo zamarili ovaj problem. Dakle, imamo tu onečišćenje i pretjerani izlov. Ako uspemo smanjiti na području sredozemlja pretjeranu eksploataciju, a naši ribori koji su u tom smislu postigli e, mnogo toga, njima trebamo čestitati. Ipak treba reći da se tu danas prije svega radi o japanskim plovilima koji najčešće nezakonito izvoze tu tunu e, za japansko tržište. Europska unija uh, u sporazumu o slobodnoj trgovini nije ovo spomenula kao problem i kao jedan uvjet uh, sine qua none. Tu se ne radi o tome da ćemo riješiti ovo pitanje uh, i vratiti ponovno stoke na tune ako ugrozimo naš ribolovni sektor. Imamo, imamo isto tako činjenicu i da Turska i druge države jako izlovljuju ovaj resurs. Ova riba se ne može razvijati u jednoj vodi gdje postoji proces um, zatopljavanja voda i gdje postoje kemijske otpadne vode iz poljoprivrede, iz industrije. Imamo tu tešku situaciju sa tim resursom u sredozemlju i onda izgleda kao da Europska unija jednostavno uvodi mjeru da će ukloniti sve naše ribare s tog područja umjesto da se bavi zaštitom faune i flore u jednom zatvornom moru, dakle u jednom jako osjetljivom području. Još danas ujutro smo rekli da nemamo uopće e, nikakav e, mehanizam za rano uzbunjivanje i jasno je da se trenutno naopako bavimo s tim problemom. Mi se e, temeljimo u našim politikama na flori i na fauni, a onda sasvim na vrhu te piramide tek dolaze ribari. Ali zapravo su flora i fauna sada pod pritiskom zbog nitrata i drugih tvari i zbog klimatskih promjena i onda će nestati sav život sa, sa tog područja ribari koje ja jako želim obraniti, pogotovo kada se radi o malom ribolovu, ne mogu biti žrtve ovoga e, koji će e, e, ovih mjera koji će omogućiti, omogućiti gusarima i drugima koji nezakonito love da i dalje to čine da još i one čišću naša mora. Evo što sam htjela dodati. Uh, Hvala. Mislim da ste se sada toga riješili e, s pameti. Evo, gospodin Jesen, ipak želi odgovoriti na to, mislio sam da ne. Hvala. Mi smo zabilježili ovo što ste rekli. Htio sam samo kratko reagirati na nešto što je zastupnica spomenula, a to se tiče toga da Japanci pretjerano izlovljuju. Mi nemamo nikakva izvješća o tome. Ako vi nešto imate o tome, onda nas to jako zanima. Japanci kada se radi o sredozemlju su zapravo najavili da više nisu prisutni na sredozemlju, te da samo još love na području Atlantika. I stoga, ako vi kao zastupnik imate neke suprotne dokaze, informacije o tome, onda bi nas to svakako zanimalo imati. Ali evo, to su sve informacije koje mi imamo trenutno. Hvala. Hvala vam, gospodine Jesen, na tome što ste bili ovdje s nama. I još ćete vjerojatno biti ovdje idućih nekoliko mjeseci na sastancima odbora. Onda prelazimo na točku broj 18. Tu imamo jedan jako dramatični naslov, a to je neuspjeh Europske unije e, što se tiče povećanja bih stokova, pronalaženje rješenja od kojeg će korist imati sve strane, takozvana win-win situacija. Netko je došao prije nekoliko mjeseci u moj ured kako bi sa mnom raspravio o zaštićenim morskim područjima i e, rekli su mi da moramo e, ribarima pokazati da su ta područja nešto od čega svi imaju koristi. Dakle, win-win kako za okoliš, e, za očuvanje ribih stokova, tako i onda u tom smislu i za ribolovnu industriju. U vašim materijalima imate jedan dokument kojeg je pripremio EPRS pod nazivom e, zaštićena morska područja i e, ribarstvo. Ako to nemate, onda vam svakako mogu preporučiti da e, pokušate nabaviti taj dokument. To je jako dobar dokument. Tu je i autorica tog dokumenta s nama na sastanku i daje vam dobar pregled zaštićenih morskih područja. I isto tako dobro prikazuje upravo to da od toga sve strane imaju koristi. U proteklih šest mjeseci smo raspravljali već o zaštićenim morskim područjima i morali smo sada to predstaviti na dnevni red budući da je povjerenik na saslušanju najavio Znam da su mnogi klubovi sada to isto tako unijeli u, prijedloge o zelenom planu da bismo trebali proširiti e, priobalna područja koja su u ovom zaštićenom statusu i da to treba biti 30% e, ukup, sveukupne obale. To je jako visok cilj budući da smo trenutno na 12%, a 1,8% tek ima e, neke sustave upravljanja za ta područja i komisija nam je jučer rekla da nije dovoljno imati zaštićena područja koja su zaštićena samo na papiru. Trebaju vam i mjere upravljanja kako bi ta područja doista bila zaštićena. Ja ću sada zamoliti nam se pusti video u trajanju od 3 minute e, koje će vam predstaviti neke probleme. Moram reći da su to vide od nekih udruga civilnog društva i obično ne prikazujemo samo stajalište jedne strane, ali ipak to, je jedan, to prikazuje dobro, dobro e, probleme. Rečeno mi je da e, nije video pogodan za usmeno prevođenje i stoga vam je podijeljen dokument sa transkriptom videa. Evo, dakle, krećemo sada, imamo video u trajanju od 3 minute o Dogger Banku na Sjevernom moru. Molim da se zgase svjetla.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 we technical support for that. Evo, potrebna nam je tehnička podrška za ovo. Dok ne dobijemo tehničku podršku, možemo se opet obratiti Lisi Roller iz glavne uprave Mare i iz glavne uprave Okoliše. S nama je i dalje gospođa Šareli, je li to točno? Da. Hugely ambitious target Imamo jako ambiciozne ciljeve koje je postavio povjerenik. Nismo još ni krenuli, budući da nema dovoljno upravljanja, stoga je pitanje na koje će rado čuti odgovor zastupnici to imamo li akcijski plan ili barem namjeru da se izradi akcijski plan ili imali bilo kakvo djelovanje da se uskoro ostvari akcijski plan i onda vam sada predajem riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala što ste mi ponovno dali riječ. Dakle, što se ovoga tiče, mislim da je dosta rano govoriti o konkretnim ciljevima. Još nismo niti e, iznijeli strategiju obje raznolikosti. Znam da je promjenik jučer u svojoj intervenciji se na to osvrnuo, ali mislim da je vrlo važno spomenuti da moramo biti ambiciozni i da naravno imamo sada i pripreme za COP15, konferenciju u Kini o bioraznolikosti koje moramo pripremiti, ali moramo biti i realistični i reći da sve što predlažemo moramo moći i postići. I to je i ona linija koju je povjerenik slijedio jučer u svojoj intervenciji a to je ono što su same države članice rekle da će se obezati na to u nedavnim zaključcima vijeća. Dakle, bilo kakav cilj kojeg iznosimo u okviru bilo kakve strategije bioznolikosti mora se temeljiti na dokazima, ali isto tako uzimati u obzir i socioekonomske posljedice tih eventualnih mjera kako e, na ribolovni sektor, tako i na druge gospodarske sektore te na priobalne zajednice diljem Europe. Ono što moramo napraviti jest razmotriti kako naša mreža zaštićenih morskih područja može biti pod boljim upravljanjem. Zaštićena pomorska područja su instrument koji može značajno e, pomoći protiv gubitka bioraznolikosti. Imamo i jasne e, primjere za to, priče uspješnice, primjerice u Španjolskoj, na području Kolombrete sa ribari sada imaju mnogo više prinose u okolnom području zbog toga što imamo učinkovit plan upravljanja za tamošnjo zaštićeno morsko područje. A i e, Istražni centar Europskog parlamenta je također pokazao kako stvaranje učinkovitih zaštićenih morskih e, područja može donijeti socioekonomske e, benefite, ali isto tako i e, donijeti više ribe za ribare te postići veću bioraznolikost. No moramo znati da zaštićena morska područja nisu i jedini instrument za održavanje vrsta. Oni su učinkoviti samo ako imamo jasne planove upravljanja, ako se njime dobro upravlja. I vi ste, gospodine predsjedniče, u vašim uvodnim e, riječima i rekli koliki je postotak zaštićenih morskih područja koje imamo i mogu vam reći da od tih područja 60% njih imaju učinkovite planove upravljanja. Stoga napredujemo. Ideja je ta da ne samo proširimo broj e, ovih područja i da budemo ambiciozniji kako na području Europske unije tako i globalno gledano, već da se doista pobinimo da na lokalnoj razini, na regionalnoj razini unutar Europske unije dođe do učinkovitih mjera ublažavanja. U prosincu je e, Europska agencija za okoliš izradila izvješće o stanju okoliša i tu imamo jako detaljno izvješće koje ukazuje na to da moramo raditi na boljoj provedbi planova upravljanja u postojećim e, zaštićenim morskim područjima. Što možemo napraviti od strane ribolova s tim u vezi? Prva stvar je ta da moramo iskoristiti one instrumente koje imamo već na raspolaganju kako bismo postigli da se e, putem upravljanja ribolovom postigne da ne samo proširimo mrežu zaštićenih pomorskih područja, već da i e, ta područja budu učinkovitija. Primjerice, možemo koristiti mogućnost mjera iz članka 11. zajedničke ribolovne politike, dakle onih e, ribolovnih mjera koje su potrebne za e, sačuvanje vrsta i tu mislim da možemo reći da su države članice dosta plaho na to reagirale u smislu iznošenja zajedničkih preporuka. To je tema o kojoj se raspravljalo na različitim sastancima e, odbora za ribolov. Mi smo raspravljali o tome, ali treba imati na umu da se tu često radi o jako složenim pitanjima za koje je potrebno e, mnogo koordinacije između e, tijela vlasti koji se bave okolišem i koji se bave ribolovom. Dakle, tu treba uključiti u sve to i sektor i lokalne dionike, a kad kad oni nisu toliko ambiciozni koliko bismo mi to htjeli. I to je svakako jedna tema koju će komisija morati nastaviti pažljivo pratiti i gdje ćemo morati raspravljati o tome i dalje sa državama članicama te vršiti pritisak na njih. Ne želim reći ništa više od toga, samo bih htjela reći da je to svakako tema s kojom ćemo se baviti u budućoj strategiji o bioraznolikosti ali mislim da je sada još prerano govoriti o konkretnim ciljevima. Ja sam pokušala vam prikazati koje su glavne teme i e, po pitanju čega trebamo napredovati u idućih nekoliko godina. Hvala. Vi zvučite kao da mislite da je taj cilj od 30%, a ne, rekli ste da ne bismo trebali imati cilj, ali taj prijedlog od 30% kojeg je povjerenik iznio, kao da je to izrazito ambiciozan prijedlog. Evo, neću vas <laughs> moliti da odgovorite na to pitanje. Želi netko neko pojašnjenje? Da, naravno, izvolite. Spomenuli ste da imamo 60% zaštićenih područja, od čega? Nisam to baš dobro shvatio. Samo da pojasnim da nisam nikad rekla da se ne slažem sa tim ciljem od 30%, ali taj cilj još nije donesen. Ne, ne, nisam to rekla. Naravno da niste, kaže predsjednik. Ono što sam rekla o ovih 60% je to da 60% postojećih zaštićenih morskih područja da su pod e, učinkovitim načinom upravljanja. U redu, e, samo ću se sad referirati na to jer e, udruge civilnog društva tvrde da je samo 1,8%, naime 12% priobalnih područja je određeno, a samo 1,8% ima planove upravljanja, a vi govorite nešto suprotno o tome, govorite da je to mnogo više kao postotak. Ne mogu komentirati svako pojedinačno izvješće u druga civilno društva, Ako pogledate izvješća koje imamo, u njima imamo oprečne podatke. Naše brojke iz glavnog upravo za okoliš ukazuju na to da je 60% zaštićenih morskih područja pod planovima upravljanja. Jesu li ti planovi upravljanja učinkoviti, a opet učinkovitost je nešto subjektivno, o tome naravno možemo raspravljati. No trenutno se radi o tome da znamo da kad se radi o zaštićenim morskim područjima, da moramo biti još i ambiciozniji nego dosad, a e, buduća strategija o bioraznolikosti održavat će upravo e, tu razinu ambicija, ali pritom moramo biti realistični. Živimo u jednoj situaciji gdje imamo učinke onečišćenja, učinke klimatskih promjena, učinke Brexita, učinke mnogih drugih fenomena koje će staviti naš bolni sektor pod veliki pritisak. I dok moramo riješiti izazove e, vezane uz gubitak bioraznolikosti i biti ambiciozni, kad se radi o morskim ekosustavima, moramo to uskladiti sa tom stvarnošću e, tih različitih e, socioekonomskih posljedica do kojih će doći zbog toga na priobalne zajednice i na ribolovni sektor diljem Europske unije. Thank you. Uh, Hvala. Predstavnik e, glavne uprave za okoliš, želite li nešto reći, budući da je to povezano i sa direktivama o staništu i tako dalje? Ne mogu komentirati brojke, no ako želite kakva pojašnjenja, možemo kasnije stupiti u kontakt. No, ključno je da se zna koje aktivnosti poduzima komisija kako bi onda osigurali da 100% područja koja su deklarirana da se njima upravlja na najbolji mogući način. Tu su brojke važne. Da, govori se o 30%, ja bih nešto želio reći vezano uz to. Budući da Škotska ima 61% eh, europskih voda, a ima 22% eh, pomorskih zaštićenih područja, onda mogu reći da to nije daleko od ovih 30%. Eh, Imali smo znači 231 eh, sajt, znači lokalitet 2018. godine. Dakle, Postavlja se pitanje je li škotska područje koje se približava ovih 30%, znači u ovom trenutku imamo ovaj postotak od 22%. Bilo bi dobro da imamo i procjenu da li smo blizu tom ciljem e, od 30% prema meni. Ja smatram e, da je 30% čak i mali postotak. Da, to će se ostvariti kad Škotska kao neovisna se pridruži Europskoj e, uniji. Da, ja bih sada željela intervenirati vezano uz brojke. Ja imam iste brojke kao i vi, znači 12% europskih voda koje su znači e, proglašene pomorskim zaštićenim zonama, ali gdje imamo efektivno upravljanje samo 1,8%. E, što se tiče 2018. godine imali smo jednu studiju vezanu uz intenzitet kočarenja u tim e, unutarnjim vodama Europske unije što se tiče pomorskih e, zona. Kad e, govorimo o aktivnostima ribarstva unutar tih zona, to je u svakom slučaju kršenje e, odredbi u okviru direktive o staništu. A tu imamo isto tako i vrlo destruktivne alate i brodove koji tamo operiraju, posebno što se tiče ovih kočarica sa demersalnim, e, sa dubinskim e, kočama. Postavljamo si pitanje e, kako je to uopće moguće. Ja sam bila svjedok toga da jedna takva kočarica sa dubinskim kočarenjem lovi u sred takve zaštićene zone. Ako imamo e, tih 30%, no ali ako zabranimo Liborov, ali s druge strane ne zatvorimo u potpunosti i ne zaštitimo te zone na pravi način, onda jednostavno ne možemo postići svoj cilj. Postavlja se pitanje što će napraviti Europska unija kako bismo onda spriječili najštetnije načine ribolova u tim e, pomorskim zaštićenim e, zonama. Hvala, hvala na ovome.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 and the species that depend on it. Thank you. We can have some lights again, please. Hvala, molim vas da upalimo ponovno svjetlo. Da. Evo, mislim da se to nadovezuje na ono što je već rekla gospođa e, Ruso o e, kočarenju, dubinskom kočarenju. Komisija... Želite li se nadovezati na ovo? Mislim da moramo pogledati sljedeće. Zaštićena pomorska područja ne znače odmah i zabranu ribolova. To ovisi o ekološkim karakteristikama te posebne zone. Kad odredite takvo područje, onda morate vidjeti koje su specifičnosti, da li je to e, stanište morskog dna, vrste e, riba e, i tako dalje. Znači, ono što morate osigurati da imate mrežu zaštićenih područja gdje je cilj postižanje dobrog e, okolišnog statusa. Znači tu se analizira integritet morskog dna, da li postoji zagađenje, govori se isto tako o tome da li imamo e, kakvo je stanje ribljih stokova, kakvo je stanje staništa i tako dalje. Tu u tom smislu određujemo što je potrebno kako bi očuvanje bilo e, učinkovito i efektivno u zaštićenim pomorskim zonama. E, to je prva stvar koju sam željela reći. Drugo, povezano sa videom koji smo upravo vidjeli. Kad komisija dobije preporuke od država članica za članak 11, znači mjere ribarstva na e, lokalitetima za očuvanje, mi onda idemo na e, skupinu za e, znanstvene savjete i izvijestimo ih o tome koji su zahtjevi, postavlja se pitanje koje su to mjere koje se moraju poduzeti kako bi se postigli ciljevi u okviru takozvanih direktiva o prirodi, o pticama, habitatu i tako dalje. U ovom e, slučaju, posebnom slučaju Dogger Banka, Komisija je e, zapravo e, države članice su e, dale preporuke. Isto tako smo imali i znači izjavu stručne skupine o tome da je stanje Dogerbega svega se može pripisati dubinskom E, ribarstvu, kočarenju i e, lovu demersalnim potegačama. Mi e, radimo zajedno sa državama članicama koje su u pitanju kako bismo dali prijedlog koji je u skladu sa stecovim preporukama. Moramo dati odgovor koji je u skladu sa znanstvenom procjenom a imamo i neke druge opcije koje su na raspolaganju. Mi ovo procjenjujemo zajedno sa državama članicama. E, kolege iz glavne uprave za okoliš su uključene u te rasprave. A cilj je postići e, najveću moguću ambicioznost. Mislim da sam pokrila sva pitanja. Ne znam da li ih imate još dodatnih ili ne. Gospođa Sazekam, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Imamo s jedne strane puno podataka o statistikama, a s druge strane kad govorimo o mjerama zaštite, znamo da države članice moraju te mjere predstaviti u okviru direktiva i e, znači Nature 2000. Kad govorimo o nastavku ribolova u tim e, zaštićenim zonama, možemo vidjeti koje su konsekvence. Moramo zaštititi te teritorije, no nažalost efektivno se ništa ne mijenja budući da nemamo nikakve učinkovite mjere zaštite. Vidjeli smo video i prijedlog Njemačke, Ujedinjene kraljevine i Nizozemske da se e, za brani korištenje takvih e, brodova i alata u tom području. To je jedinstveno stanište i moramo u svakom slučaju zaštititi to prirodno područje. Govori se o e, koraljima u hladnom moru i tako dalje, kako možemo uopće dopustiti dubinsko kočarenje u takvom području gdje imamo toliko bogatstvo različitih morskih vrsta. E, jedna e, tužba je uložena, koliko sam shvatila, protiv Europske komisije što se tiče ove situacije u Dogger i mislim da to nije u skladu sa zakonodavstvom što se tiče zaštite e, prirodnih staništa. Imam pitanje za komisiju. Na koji način ona može garantirati da ćemo analizirati ove vrste ribolova na kritičan način i kako ćemo u tom području zabraniti takvu vrstu ribolova. Radi se o zaštitenom području, a svejedno tamo se lovi. E, na koji način će komisija tretirati ovu tužbu koju su uložile ove organizacije? Hvala. Hvala, gospođo. Da, u svakom slučaju to se nadovezuje na ovo što smo vidjeli u e, videu. Komisiju, želite li e, odgovoriti na ovo što je bilo postavljeno kao pitanje povezano sa Dogram Bankom? Da, vidim da ste sada e, nešto zabrinuti. Da, gospodine Davis, jutro ste mi rekli da se možda previše smijem, a sad sam previše zabrinuta. Recite mi kako bih trebala izgledati. Da, da znači koristimo razne termine kako bismo pisali e, situaciju, znači mrtvo slovo na papiru i tako dalje. A sad slušaj Dogger Banka. E, već imamo deset godina gdje imamo znači pisanje preporuka E, e, ovo područje je vrlo složeno. Tu su uključene različite države članice. Imamo isto tako i povijesni teritorij ribolova i ribarstva. To je stanište sa zbilja ranjenovom bioraznolikošću. I znači to područje E, ima cijeli niz različitih elemenata kao što sam rekla e, specifičan ekosustav, e, mjesto bogato ribom, bogato stanište i tako dalje. Države članice i njihove uprave su uključene u vrlo komplicirani proces zajedno sa dionicima kako bi se ovo pitanje riješilo. Trebamo vidjeti što je tu potrebno. S jedne strane se treba zaštiti ovaj ranjivi ekosustav, pomorski ekosustav, no s druge strane moramo imati na umu da je ovo jedno od mjesta gdje ribarska industrija ima na raspolaganju velike količine resursa. Kao što sam rekla, dobili smo od Stevca e, izvješće oni su istaknuli cijeli niz manjkavosti zajedničke preporuke za Dogger Bank. Mi smo nakon toga kontaktirali države članice, evo to su preporuke Stevca, možete li nam e, dati vaše e, preporuke na osnovu ovih preporuka Stevca. Imamo žalbe, evo to je situacija no ako ne osmislimo nešto, onda ćemo na kraju imati situaciju da se zapravo ništa neće napraviti na tom području. Da, možemo naravno reći državama članicama niste dovoljno ambiciozni, vaše preporuke nisu dovoljno ambiciozne. E, Stevci je rekao da e, u svakom slučaju morate biti ambiciozni, no ako taj cijeli proces zaustavimo na takav način, onda ćemo na kraju E, kasniti sa svime. Da, u svakom slučaju moramo osigurati situaciju da regionalne skupine postupaju u skladu sa znanstvenim e, savjetima, no s druge strane moramo i konkretno djelovati na tom području. Države članice moraju proći te znanstvene savjete, one moraju revaluirati te znanstvene preporuke i na kraju nadamo se da će države članice predložiti nešto ambicioznije. No takva je situacija situacija sada u ovom trenutku. Članovi, imate li kakvih e, komentara vezano uz ovo? Gospođa Roller je rekla nešto o procjenama, no ako želimo ostvariti ambicije komisije, onda u svakom slučaju države članice se moraju uključiti u cijeli taj proces i moraju podijeliti sa komisijom ambicije. Postavljamo si pitanje da li ovdje zbilja je na dijelu ovaj pristup gdje svi imaju koristi, takozvani win-win pristup. E, vi govorite, vi govorite o tome da imamo 60% područja kojim se na pravi način upravlja, a govori se o tome da je zapravo malo područje se, e, kojim se efektivno upravlja. Da li imamo kakav akcijski plan koji govori jasno mjerama koje se trebaju poduzeti na tom e, planu? Da li ovdje postoji kakva strategija ili se samo provode jednostavno procjene? Hoćelo mi uopće biti svjedoci strategije? Da, imamo zakonodavstvo Imamo znači e, okvirnu e, e, direktivu koja govori o tome da se na pomorskom području mora postići znači taj status koji je dobar za okoliš. Imamo isto tako i direktive za pomorsko pomorsko stanište, Imamo isto tako i cijeli niz instrumenata na raspolaganju. Član 11 zajedničke preporuke, e, višegodišnji plan upravljanja, pomorske zaštićene zone, hitne mjere i tako dalje. Zakonodavstvo postoji, okvir je ovdje, ali provedba će uvijek biti teška. S jedne strane trebamo osigurati da postignemo okolišne ciljeve koji su zacrtani u okviru ZRP-a, no isto tako i okolišne legislative, no s druge strane moramo e, uzeti u obzir i socioekonomske utjecaje tih mjera. Moramo pomiriti ta dva cilja i to će uvijek biti teško provesti u djelo. Dakle, legislativa postoji, no ono što mi moramo e, napraviti sada je da e, pokrenemo sve te aktivnosti što se tiče e, e, pomorske bioraznolikosti. Moramo imati globalne e, i ciljeve, globalne angažmane i globalnu strategiju. To je dio i zelenog plana. Imat ćemo novu strategiju o bioraznolikosti. Jučer je povjerenik također govorio o nekim angažmanima kada je govorio pred ovim odborom. Neću ulaziti u detalje, no nadamo se da e, nivo e, ambicije koji se odražava u ovoj strategiji će pomoći da zbilja EU e globalno bude zbilja igrač koji se uzima u obzir. Hvala, hvala u istinu. A sad prelazimo na zadnju točku dnevnog e, reda. Više od najvišeg održivog prinosa, ciljevi budući zajedničke ribarstvene politike ZRP-a, on kraj e, MSY-a. Govorili smo o pitanju pre komjernog eh, ulova. Ovo je znači naša zadnja teško, eh, točka dnevnog reda. Mi smo govorili o ovoj eh, temi kad smo govorili o reformi ZRP-a i svi su zapravo govorili da maksimalni održivi prinos je svojevrsni grali, da moramo postići i nadići taj maksimalni održivi prinos. To je bio jedan od glavnih ciljeva ZRP-a. Sad e, kad e, pogledamo što se e, događa na području kontrola ribarstva, MSY-a i tako dalje, postavlja se i sljedeće pitanje. Revizija 2020 druge godine će možda postaviti pitanje da li je dugoročni cilj uopće e, maksimalni održivi e, prinos. U trenutku kad uništimo biomasu, na koji način i koliko daleko on kraj MSY-a uopće možemo ići. Imamo smrt Sidnija Holta, koji je bio prvi e, pomorski znanstvenik koji je kritizirao usvajanje ovog cilja MSY-a i trebali bismo e, ići do e, maksimalnog ekonomskog prinosa, a ne maksimalnog najvećeg održivog prinosa. Ono što bi se trebalo osigurati ne da E, industrija lovi više ribe, nego da lovi više ribe, ali e, prelazeći što je moguće manju udaljenost. E, to u svakom slučaju bi dovelo do većeg profita, profita za industriju. To je prijedlog, ne znam da li članovi to žele komentirati ili ne. Ja ni u kojem slučaju neću se time baviti. Da li komisija ima ikakav komentar vezano uz ovo? Gospođo Roller, to morate vi učiniti jer vi ste predstavnica komisije. Možete li možda to podijeliti s kolegicom ili ne? To je sada otvoreno pitanje. Ne znam trebam li biti ljuta, sretna, uplašena u svakom slučaju, predsjedniče, zahvaljujem na ovom dokumentu s pozadinskim informacijama o MSY-u o e, najvišem održivom prinosu. Dok govorimo o MSY-u, moramo reći da se tu radi o poslje podnevu. Danas je posljednji put što vi predsjedavate ovog, ovaj sastanak, ali MSY je nešto predivno kao raj, nešto do čega svi žele doći, ali ne tako brzo, ako je moguće. Mi smo rekli da su znanstvenici o tome raspravljali desetljećima. Ako pitate moje kolege koji su bili u Digimareu jako puno, pokazat će vam knjige iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća gdje se kaže da je najveći održivi prinos trenutak u kojem vi dobivate održivo ribarstvo. Radi se o spornom pitanju. Čuli smo eh, da postoji najviši ekonomski prinos. Netko je govorio o prilično dobrom prinosu. Dakle, možemo ovdje sjediti i raspravljati o stručnom terminu, ali je u tome što je to naš cilj koji smo si zadali 2013. godine s reformom ZRP-a. To je međunarodni uvriježen termin u upravljanju ribolovom dogovorni 2012. godine na svjetskom samitu o održivom razvoju kao obveza i to je opća obveza koja piše u Europskoj konvenciji o pravu mora. E, bez obzira sviđa li nam se to ili ne, bez obzira je li to za nas raj ili nije, bez obzira je li to teško definirati ili upravljati time, moramo prihvatiti to kao činjenicu. Vidjeli smo da je došlo do napretka sa MSY-om u nekim područjima Europske unije vidjeli smo da e, naše upravljanje ribolovom, bez obzira je li to u Atlantiku ili u Mediteranu, da se sve to temelji na načelu MSY-a. Možda su rokovi različiti, ali razina ambicije je ista, MSY za sve stokove. Napredujemo, kao što sam rekla. I još jednom moram reći da smo tijekom posljednjih 5-6 godina vidjeli sve veće prihvaćanje ciljeva i potrebe da se e, dostignuti ciljevi. Kao što je objasneno, objašnjeno jučer, za 2020. godinu određeni stokovi se ne mogu odrediti na razini MSY-a i objasnili smo razloge za to. Jedan od razloga je to što se ne može to uvijek pripisati mortalitetu ribe zbog ribolova. Imamo tu onečišćenje, klimatske promjene gdje trebamo više poduzeti. Ponekad nemamo dovoljno podataka pa nismo u poziciji da dobijemo podatak koji je svoje za sve stokove kako bismo mogli dobiti i savjet kako bismo htjeli. Dakle, mišljenja i probleme treba spojiti i to je vrlo komplicirano. Ipak izazov bi bio da se zadrži MSY na razini koju smo postigli i da budemo ambiciozni u područjima gdje trebamo još napredovati. Uvođenje prvog višegodišnjeg plana upravljanja za Mediteran pokazuje da čak u područjima gdje smo prije pet ili šest godina mislili da nikad nećemo imati MSY kao fiksni cilj, Sada ga imamo i zato to pokazuje da smo napredovali i to prilično. Na samom kraju želim reći da se želimo i dalje koncentrirati na funkcioniranje ZRP-a. Ne želimo spekulirati o tome kako bi to trebalo biti sad u budućnosti. Komisija bi trebala imati uskoro izvješće o funkcioniranju ZRP-a i tu ćemo analizirati što još treba učiniti, što smo već postigli i koja su područja politike gdje bismo trebali razmišljati o budućnosti i gdje bi trebalo unijeti promjene. Pozdravljamo buduće zanimljive rasprave s vama u odboru za ribarstvo, ali nadamo se i raspravi sa državama članicama u vijeću pa i sa dionicima u ovom sektoru, uključujući nevladine organizacije. Hvala, gospođo Hazeka. Hvala, predsjedniče. Mnogi već znaju, mada su mnogi već otišli, da je to danas vaš posljednji sastanak, predsjedniče. Ja bih vam htjela zahvaliti na velikom doprinosu koji ste dali ovom odboru i nadam se da ćete i u buduće uspjeti e, pronaći nekakav način da biste dali doprinos preživljavanju naših morskih ekosustava. 21. siječnja 2020. To je današnji datum. Prije nekoliko godina je rečeno da ćemo MSY privesti kraju upravo toga datuma. Ipak MSY, najveši održivi prinos, još uvijek postoji i on također ima tu i ukupni dopušteni ulov. Dakle, ne vjerujem da će doći do značajnih promjena proteklih godina vidjeli smo e, da smo stvorili razne planove za Sjeverno more, za Jadransko more i tako dalje. Mi smo iskoristili sve moguće instrumente kako bismo izbjegli prekomjerni ulov. MSY sam po sebi nije zapravo najbolje moguće rješenje. To je određena granica, održiva granica koja može se prekoračiti refleksibilna, ali to nije njezina definicija, e, nije definicija te mjere jer se govori o najvećem održivom prinosu, dakle ne bi se trebalo prekoračiti. U sredozemlju i na Jadranu pokušalo se stati na kraj takve situacije. Predsjedniče, ja sada apeliram na to da se MSY bolje analizira ako stvarno želimo zaštititi mora i oceane i e, stanovnike mora i oceana, treba stvarno promijeniti stav. E, možemo li tolerirati još neko vrijeme prekomjerni ulov? E, možda kratkoročno, ne samo zbog biološku raznolikost, nego i zbog ribara, to stvarno neće biti pozitivno. Dakle, treba stati na kraj prekomjernom ulovu. Hvala. Gospodin Kaleskin. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što je rekla Eliza Roller, vi nam nudite filozofski pristup e, na kraju ovog e, poslijepodneva, no na kraju MSY možemo reći da je tu u igri optimizacija jednog e, određenog parametra te trebamo vidjeti u okviru ZRP-a e, koji je to parametar koji se treba maksimizirati u odnosu na druge. Govorimo o e, također gospodarskom, naj, najvišem gospodarskom ekonomskom prinosu. Ako se dobro sjećam, tu se radi o pretpostavkama manjeg ulova u odnosu na MSY. No koji je utjecaj na tržište? Vi kažete da isto tako ovaj e, održivi gospodarski prinos omogućava povećanje profita poduzeća. No da li je to jedini cilj koji mi u okviru ZRP-a e, želimo postići? Imamo li isto tako i u okviru ZRP-a mogućnost da e, isporučimo na tržište ribu uz malo razumnije e, uvjete? U tom smislu imamo dosta različitih paramenata parametara koje moramo u tu jednadžbu uvesti. Znači, ako smanjite ulov, onda ćete povećati uvoz, ali što se onda događa? E, tada ćete e, uvoziti ribu iz drugih e, dijelova svijeta i slažemo li se onda sa određenim zahtjevama i kriterijima vezano uz tu uvezenu ribu? E, pitanje je složeno. Ja sam e, jutros e, rekao nešto o tom ekosustavnom, ekosistemskom pristupu. Postavili ste mi pitanje što je to. Radi se o takvom pristupu koje je za Eliza Roller u djelomično i opisala. Radi se o e, onome što ćemo zamisliti u budućnosti. Radi se o svim kriterijima koji će nam omogućiti postizanje e, te maksimizacije, a tu moramo naravno uzeti u obzir na najbolji način sve različite parametre, kao što sam rekao, klimatske e, promjene i tako dalje. Da, ako u, znači e, smanjimo e, ulov određene e, vrste ribe, onda ćemo povećati isto tako mogućnost da se jedna vrsta ribe u većoj mjeri hrani tom vrstom ribe. Sve to moramo vrlo pomno doraditi. Da, znači trebamo reći da, MSY, ali ne samo to, jer postoji drugi niz faktora koji su u igri.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 posao koji ste odradili u posljednjih nekoliko godina. Vjerujem da ćete ostaviti važnu ostavštinu za vama i da ćemo morati ići vašim stopama. Mislim da mi kao europljani imamo odgovornost, a mi kao zastupnici Europskog parlamenta imamo izvanrednu odgovornost. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili ovu planetu, a jedan dio obuhvaća oceane i mora. To je veliki dio naše e, planete ne znamo dovoljno o njima, ali trebamo zaštititi staništa i biološku raznolikost u njima. To treba stvarno zaštititi. Mi možemo to učiniti i možemo čak pomoći u tome da se u nekim područjima manje uništava E, imamo utjecaje na druga mora na svijetu. Mi utječemo na ono što se pojavlja na našim tržištima. To naravno ne pada s neba, nego roba koja je na tržištu je proizvod naših parametara koje mi postavljamo za tržište. Dakle, utječemo dosta na način korištenja. E, komisija svakako može učiniti više pogotovo iz naše perspektive, ali mislim da problem e, nalazimo u državama članicama koje nemaju dobre zakone ili ne znaju poboljšati postojeće zakone ili ne znaju ih provoditi e, ili ne žele provoditi. Dakle, moramo prvo analizirati same sebe. Ovaj odbor e, sada nema veliko prisustvo članova, ali mislim da moramo imati e, održiviju e, ribolovnu politiku. E, inače ćemo pogoršati probleme. parlament moramo biti sigurni da čini sve što može kako bi zaštitio mora, jer nećemo uspjeti ako budemo ovako nastavili. Hvala. Sljedeći predsjednik će morati ima dva grafikona. Na jednom ćemo imati sliku posljednjih 20 e, godina gdje smo imali smanjenje i iskrcavanje, mada se ima povećanje populacije od 200 tisuća dnevno. A 80. godina E, smo lovili puno više ribe nego što danas lovimo u sve postojeće naprave e, zato što je bilo više ribe. E, vidjeli smo da je došlo do velikog pada. Gospođa Roller je rekla da je MSY raj, ali u odnosu na ono što je postojalo prije, slažem se s vama, ali mislim da to nije dovoljno. Ne možemo samo o tome govoriti. Možete li ići korak dalje od raja? Ne znam, možemo se vratiti u prošli raj, u prošlu fantastičnu situaciju kad je bilo puno više ribe i kad smo imali kvalitetnije oceane. Dakle, gospođo Roller, imate li još koji komentar na samom kraju? Budući da mislim da ovo je posljednji put eh, što ću se danas javiti za riječ, gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam na eh, vašim aktivnostima posljednjih mjeseci. Nedostajat ćete nam i u ime komisije želim vam zahvaliti. Hvala i vama. Eh, I vi ćete meni nedostajati. 20. Eh, točka na dnevnom redu, priopćenja predsjednika, odlukama koordinatora. Sve vam je to poslalo e-mailom. Ako nema primjedbi, to se usvaja. Ako nema ništa po točkom razno, obavještavam vas da e, sljedeća redovna sjednica će biti u Briselu 19. veljače cijeli dan i u četvrtak 20. veljače 2020. godine ujutro. Hvala na svemu što ste rekli o meni. Zahvaljujem Klaudiju iz tajništva, zahvaljujem čitavom timu tajništva. Hvala svima, hvala prevoditeljima i hvala e, svi, e, našem kompletnom osoblju. Zahvaljujem e, odjelu za istraživanja. Zahvaljujem predstavnicima Europske komisije. Vaše je posao da budete ovdje na licu mjesta i da odgovorite na naša pitanja. Vi ste to učinili sa velikom razinom profesionalnosti. Želim vam sve najbolje u budućnosti. Bila mi je čast biti predsjednik e, posljednjih nekoliko mjeseci. Hvala vam. Klaudija, e, ja govorimo često o dnevnom redu i o tome koliko će nešto trajati, hoće li predugo trajati. Evo, danas smo završili puno ranije. Dakle, e, čak smo gotovi i prije nego što su nam poslužili piće ovdje vani. Dakle, u pet sati e, kažu mi da će piće biti posluženo ovdje ispred dvorane. Hvala vam.